A sada prelazim na jednu objavu. U skladu sa člankom 137 stavkom 2 poslovnika dobila sam zahtjev odbora FAM za konsultacije Evropskom ekonomskom, sa Evropskim ekonomskim socijalnim odborom o stanju žena Roma. Ako nema nikakvih prigovora ni od jednog kluba zastupnika ni članova koji je stigao najmanje za najviše 24 sata, zahtjev za konzultaciju